E, litovski i nastavit ću na litovskom. Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, poštovani sudionici današnjeg događanja, drago mi je što danas mogu pozdraviti sve vas prigodom Međunarodnog dana žena, pozdraviti vas sve u Europskom parlamentu, dakle iz 15 država članica Europske unije, Također bih e, pozdravila parlamentarce, goste iz predpristupnih zemalja i po prvi puta u povijesti ovog događanja drago nam je što možemo pozdraviti zastupnike iz parlamenta susjednih zemalja, a to su Ukrajina, Gruzija, Maroko, Tunis i slično. E, drago mi je što možemo saslušati vaša iskustva i uvide u ove važne rasprave danas. A to je e, ekonomsko osnaživanje žena djelujemo zajedno. Pozdravljam sudionike ovog događanja, a to e, je dakle sastanak međuparlamentarnog odbora koji se prevodi gotovo na sve europske jezike uz iznimku malteškog, latvijskog i estonskog i e, u pet, na pet e, ne, europskih e, zemljama, a to je arapski, turski, ruski, albanski i pasivno prevođenje makedonski, bosanski i srpski. Želim podsjetiti sve da čitav sastanak, uključujući radionice, će biti e, emitiran putem interneta, znači putem web streaminga i želim podsjetiti da u ovom svečanom dijelu našeg događanja nećemo imati rasprava, rasprave će se održati na radionicama koje će se održati kasnije i drago mi je danas što mogu pozdraviti predsjednika Europskog parlamenta, gospodina Tajanija. I daću riječ predsjedniku parlamenta. Madame la présidente de la commission femme, Gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice Jurova, uvaženi predstavnici odbora FAM, Uvažena tajnice Svjetske organizacije za frankofoniju, draga doktorice Šiva, dragi kolege, dame i gospodo. Na samome početku želim vam zahvaliti što ste me pozvali da otvorim ovaj izvanredni sastanak odbora FAM. Drago mi je što sam danas ovdje na Svjetski dan žena. Da, danas je svečani dan Međutim, ne može to biti samo prilika da se drže govori. Jer tako dugo dok su žene žrtvama nasilja, diskriminacije, sakačenja i prisilnog braka, ne možemo samo držati govore. Tako dugo dok su isključeni iz svijeta, obrazovanja, tržišta rada, gospodarstva, političkog života i odgovornih pozicija. Moramo se boriti 365 dana u godini kako bismo im osigurali bolju poziciju. U Europskoj uniji, a izvan nje, moramo se boriti za očuvanje njihovih temeljnih ljudskih prava. Trenutačno smo zaista u situaciji da se suočavamo s velikim izazovima, terorizam, radikalizacija, ratni sukobi, siromaštvo i nezaposlenost. I e, veliki dio tih izazova tiče se i muškaraca i žena. Samo ako ženama dajemo priliku da se u potpunosti izraze u svim područjima, možemo biti potpuno sigurni da ćemo živjeti u pravednijem i prosperitetnijem svijetu. Teme o kojima ćemo govoriti ove godine, među ostalim, e, uključuje potencijal žena u gospodarstvu. Drago mi je što ćemo e, gospođu Michelle Jean, glavnu tajnicu Svjetske organizacije za frankofoniju, s kojom ću i osobno razgovarati kasnije, imati ovdje i što će govoriti o tome koju ulogu frankofone zemlje igraju u ovom području. Također mi je drago što ovdje imamo i prilike čuti kako se promiču ljudska prava diljem svijeta, frankofonog svijeta, posebice e, vezano uz poduzetništvo u subsaharskoj Africi. Ja sam, e, kao što vjerojatno znate, e, tijekom prijašnjeg e, mandata zapravo bio osoba koja je na svojim leđima nosila odgovornost za industriju i poduzetništvo kao povjerenik. A sada ću nastaviti na talijanskom. Dame i gospodo, Europski parlament je svoju najprestižniju nagradu, Sakarovu nagradu, dodijelio hrabrim ženama koje personificiraju borbu za ljudska prava. Dajem evo samo primjer 16-godišnje Malale Yusafzai iz Pakistana koja je postala simbolom borbe protiv vjerskog ekstremizma nakon što je napala skupina Talibana kada je iz kada je išla u školu. Isto tako dajem primjer Nadije Mura, Dilamija Džibašar, koje su pripadale kurdskom e, narodu jezida. E, njihovo e, etničko i vjersko podrijetlo je zapravo podrijetlo koje pokazuje na koji način se manjine mogu zapravo naći u opasnosti prilikom napada takozvane islamske države. Također želim pozdraviti i Lamiju i odvjetnicu za ljudska prava iz Nigerije, Hauva Ibrahim, e, također dobitnike Sakarove nagrade. Također, nemojmo zaboraviti i žene e, koje su izgubile život 26. travnja prošle godine E, i činjenicu da smo imali prilike čuti kako su osobe koje su preživjele e, ovakve napade e, mogu sudjelovati u promicanju ženskih prava. Radilo se među ostalim i žrtava, žrtvama koje su muslimanskog podrijetla i koji su pale žrtvom onih koji tvrde da štite islamsku vjeroispovijest. Moram reći da je vrlo važno imati na umu da ne možemo imati um, sigurniji svijet ako su žene marginalizirane, ako im se niječe pristup obrazovanju, ako ih se sprečava da aktivno žive i igraju aktivnu ulogu u društvu. Ponekad nasilje koje vršimo nad ženama poprima oblik verbalnog nasilja, vrijeđanja, E, različitih oblika umanjivanja uloge žene kako u društvu, ali tako i u domu. Mi u Europi moramo biti primjer drugima. I upravo zato pozivam e, države članice e, i europske institucije da ratificiraju i provode Istanbulsku konvenciju o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama. Ponosan sam što sam predsjednik institucije koja svakodnevno jasno i glasno govori koliko je važno podržati ženska prava. Parlament promiče ta prava u svakoj odluci koju donosi. Imamo i parlamentarne odbore koji e, rade e, na e, poštovanju prava žena i na jednakosti spolova. Vratimo se sada na trenutak na ulogu žena u gospodarstvu. Mislim da bih trebao naglasiti da svi pokazatelji zapravo pokazuju da veća uključenost žena dovodi do porasta gospodarstva, e, do prosperiteta i do rasta zapošljavanja. E, isto tako činjenica jeste da su poduzeća gdje žene imaju rukovodeće pozicije efikasnija i profitabilnija. Gospodarska marginalizacija žena zapravo nas mnogo košta. E, primjerice, 11.500 milijardi eura gubi se u smislu rasta, odnosno izgubit ćemo od sada do 2025. godine, što je zapravo brojka koja je jednaka kombiniranom BDP-u Japana, Njemačke i Ujedinjene kraljevine. Mnogo toga još trebamo učiniti. 88% žena u dobio 30 do 39 godina imaju prilike vidjeti da im plaća pada ako dobiju djecu. Isto tako 665 milijuna žena manje sudjeluje u zapošljavanju, odnosno na tržištu rada od muškaraca. Samo 24% menadžera diljem svijeta su žene, a od tih 24% samo ih je 4,6% na visokim izvršnim pozicijama. E, isto tako, udio žena u odborima glavnih e, kompanija, čije su dionice izlistane na svjetskim burzama, e, gotovo se udostruče u razdoblju od 2010. i do 2015. godine s 11,9% na 22,7%. Europski parlament podržava prijedlog komisije vezano uz direktivu koja zapravo insistira na tome da se broj žena u upravnim odborima kompanija poveća. Također želimo da se e, uvede moderno europsko zakonodavstvo koje dovodi u pitanje tradicionalne uloge i nepoštenu podjelu zadaća u parovima. Želimo da žene zaista E, budu ekonomski emancipirane i nastojimo i sami pokazati to primjerom. Naime, mi smo već postekli savršenu ravnotežu kada se radi o predsjedateljima parlamentarnih odbora. 12 muškaraca i 12 žena. I ja sam nastoja osigurati istu ravnotežu u svojem kabinetu. Prije nekoliko godina ovdje u parlamentu došlo je do vrlo ozbiljnog incidenta. Jedan od zastupnika u parlamentu e, napao je na neprihvatljiv način pitanje rodne ravnopravnosti. Uvrijedio je sve žene u domu i isto tako prekršio je naše temeljne vrijednosti. To je nešto što jednostavno neću tolerirati. Takvi oblici ponašanja nisu prihvatljivi. To je još ozbiljnije zato što je te riječi e, izgovorio zastupnik u plenarnoj dvorani, a to je zapravo mjesto na kojem bi zastupnici trebali predstavljati dostojanstvo europskih građana na dostojanstven način. Odmah sam otvorio istragu i pobrinuću se da sankcije koje odgovaraju ovom prekršaju svakako budu primjenjene. Dami gospodo, neki od naših zastupnika imaju već iskustava sa integracijom žena na tržištu rada. Sve to služi privlačenju većeg broja žena u područje znanosti ovime pod podržavamo uključivanje žena u naše gospodarstvo. To je također i način da ostvarimo napredak e, i e, naučimo nešto. Moramo razminjivati najbolje prakse. Europska unija temelji se na načelima e, jednakosti, a i vanjskog djelovanja svake godine, a parlament je, šalje svoj doprinos mišljenju Eh, odbora Ujedinjenih naroda o statusu žena. Eh, dakle, ove godine je fokus na eh, gospodarskom osnaživanju žena u svijetu rada koji se mijenja. Parlament također prilaže veliki značaj našoj suradnji o pravima žena i jednakosti sa kandidatima i zemljama koje pristupaju u uniji iz europskog susjedstva. E, dakle, mi danas slavimo žene i na način da smo ugostili značajnu izložbu koju je organizirala udruga muzeja, međunarodnih ženskih muzeja i e, povjerenik Carlos Medas i koja e, odaje počas ženama inovatorima. A sada ćemo nastaviti na španjolskom sada, zato što imamo ovdje dosta španjolskih govornika, znači nastavit ćemo s tom bitkom obrane prava žena u svim državama članicama Europske unije, a i izvan Europske unije, jer je ovo zadaća za sve e, zastupnike u parlamentu bilo da su oni muškarci ili žene. Iz tog razloga Europa što se nas tiče nije samo ne radi se tu samo o euru, ne radi se, nije to banka. E, Europska unija, temelj Europske unije su vrijednosti koje dijelimo i zato je bitno da ustanemo i obranimo vrijednosti vrijednosti prava žena i u Europskoj uniji izvan nje. Hvala. Pone prezidente, iš Gospodine predsjedniče, zahvaljujem od sveg srca na ovom uvodnom govoru i što ste još jednom potvrdili da među prioritetima i vrijednostima Europskog parlamenta je ravnopravnost spolova. I u prostorijama Europskog parlamenta žene nikad ne smiju biti ponižavane i stoga očekujemo odgovarajuće radnje s vaše strane protiv e, zastupnika koji se tijekom prošlotjedne sesije ponio na nedopustiv način. Nastavljamo. Vrlo mi je drago što ovdje mogu pozdraviti gospođu povjerenicu, gospođu Veru Jurovu koja je odgovorna za e, pitanja pravosuđa potrošača i ravnopravnosti spolova. Naš odbor za ženska prava dakle ima vrlo blisku suradnju s povjerenicom Jurovom. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo predsjedavateljice, poštovani zastupnici, dame i gospodo, žela bih vam zahvaliti što ste me pozvali danas i e, želim srčnu dobrodošlicu svima koji su došli iz e, različitih zemalja u Europi i za nje. Ovo je ovaj veliki važan dan, slavimo Međunarodan dan žena. Za mene je to važan dan, to je važan dan za žene, no nadam se da je to važan dan i za muškarce jer je ovo prilika da proslavimo, ali i da učinimo nešto što je važno, a to je da vidimo gdje se trenutačno nalazimo u Europi, što smo postigli i što je to što još uvijek trebamo ostvariti. Danas smo objavili ovaj novo izdanje godišnjeg izvješća o ravnopravnosti među muškarcima i ženama koji pokazuje da smo ostvarili određeni napredak uglavnom na tržištu rada. Što se tiče zapošljavanja žena, e, sada u ovom trenutku je ta stopa 65,5%, što je najviša dosad. Prema studiji objavljenoj prošli tjedan, e, taj e, jaz među plaćama muškaraca i žena polako pada. Prije je bio 2015 16, 3%, a pre, godinu prije toga na 16,7%. To jest pad, ali je taj pad vrlo spor i moramo činiti mnogo više kako bi taj napredak bio brži i uvjerljiviji. Samo prije evo, nekoliko trenutaka danas imala sam jako dobro iskustvo na konferenciji za tisak u prostorijama komisije e, sa tri predivne žene, žene koje su postigle e, mnogo temeljem svoje osobne motivacije. Jedna je e, žena iz jedne radne skupine think tanka, jedna je iz svijeta privatnog poduzetništva i jedna koja se bori za ljudska prava, za prava žena u borbi protiv sakačenja žena. Dakle, to su tri uspješne žene i ono što želim danas ovdje reći jest da smatram da je naša dužnost činiti mnogo više onima koji trebaju pomoć. Istovremeno i trebamo potaknuti snažne žene da budu još snažnije jer je to u interesu cijelog društva, no isto tako trebamo pomoći onima koji našu pomoć trebaju, a tu želim spomenuti samo tri skupine žena, a to su e, žrtve nasilja, tu vidimo da su brojke vrlo visoke, imamo vrlo velik broj žena koje pate i za koje se nadamo da nam mogu pomoći. Želim spomenuti i e, starije žene, e, želim spomenuti i e, samohrane majke koje su žive ispod e, razine praga siromaštva. To su sve skupine kojima moramo pomoći. Vi znate da je atmosfera u našim društvima se pogoršava, e, sve više rastu napadi usmjereni na, upravo na prava žena u cijeloj zemlji, e, dakle na cijeloj zemaljskoj kugli, a i u Europi posebno. Čujemo i neke nevjerojatne izjave i zahvalna sam vama, gospodine predsjedniče, i Europskom parlamentu na brzim i čvrstim i odlučnim reakcijama na sve ono što smo čuli prošlog tjedna tijekom plenarne sjednice od strane jednog od zastupnika u parlamentu. Što se tiče nasilja usmjerenog protiv žena, to nasilje i dalje postoji i e, protiv toga se moramo boriti. Prema Eurobarometru otprilike 70% e- europljena izjavljuje da je seksualno uznemiravanje žena uobičajeno u njihovim zemljama. Mogla bi sada na široko govoriti o nasilju protiv žena i o našoj kampanji koju organiziramo i koju financiramo ove godine Željela bih eh, svima sve vas zamoliti da nam se pridružite, da nam pomognete eh, podići svijest protiv ovih stereotipnih razmišljanja koja su i dalje prisutna u Europi gdje se i dalje smatra da je normalno, da je običajeno E, da postoji nasilje u obitelji, da se ne možemo toga riješiti i da ako već i vidimo da postoji neko nasilje protiv žena, da je to vjerojatno dijelom uzrokovano i krivnjom samih žena. To je razmišljanje kojeg se moramo riješiti. E, što se tiče e, tog jaza u plaćama između muškaraca i žena, i dalje je ta jaz na 16,3%. Što se tiče mirovina, tu imamo čak 38%. To je doista sramotan dokaz da ne činimo dovoljno jer e, e, ja ako govorim sad ovdje u ime starijih žena koje e, žive s tako malim prihodima, to je doista sramotno da ih društvo na taj način nagrađuje za njihov cjeloživotni rad. Mi moramo raditi na tome da se to promijeni. Osim toga, ograničeni pristup žena e, krugovima koji donose odluke. Samo jedna od 20 e, rukovoditelja poduzeća su žene. Ako imamo 60% žena, odnosno 60% onih koji završe se učilišta su žene, gdje onda one nestaju? Zašto nisu na pozicijama koje donose odluke? To trebamo poticati. I ovdje govorim i u ime komisije, mi ćemo nastaviti zagovarati poboljšanje situacije koristeći sva moguća sredstva, bilo da je to zakonodavstvo ili različite nezakonodavne aktivnosti, nastavit ćemo poduzimati aktivnosti i e, u svojim zemljama i u inozemstvu. Želim spomenuti da je Europska komisija posvetila, kao što sam rekla, 2017. godinu je posvetila iskorjenjivanju nasilja protiv žena i djevojaka i drago mi je da je gospodin predsjednik spomenuo Istanbulsku konvenciju. Moramo snažnije gurati one države članice koje nisu ratificirale Istanbulsku konvenciju da to učine i učiniti sve što je moguće da pristupimo toj konvenciji u cijelosti kao Europska unija. To se mora dogoditi vrlo brzo. Komisija će ove godine predstaviti novu inicijativu za e, uravnotežu između privatnog i poslovnog života. E, ta inicijativa će biti predstavljena 26. travnja ove godine. Radujem se vašim reakcijama i komentarima. On, to se sve temelji na jednim širokim konzultacijama koje smo proveli. Nadam se da smo e, stvorili jedan paket zakonodavnih i nezakonodavnih mjera koje bi vrlo brzo trebali ostvariti pozitivne rezultate. Također predlažemo promjene u reformi zajedničkog sustava azila kako bi se bolje zaštitile žene migranti koje dolaze u Europu. Osim toga pomažemo žene ženama i e, djevojkama u cijelom svijetu kako bi imale bolji pristup obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i uslugama planiranja obitelji. E, što se tiče preostalih pitanja, trebamo se baciti u ove izazovne teme e, i pronaći način da Europa postane e, mjesto koje e, više e, podržava rodnu ravnopravnost. Ja se nadam da ćete vi kao izabrani predstavnici Evropljana zadržati ove teme visoko na dnevnom redu u vašem radu i osobnom životu jer svi zajedno moramo ustati za ravnopravnost žena i muškaraca. Želim vam svima e, uspješan i sretan Međunarodni dan žena i puno uspjeha u vašem radu. Zahvaljujem. Ačiū, ponia komisarė, už mūsų pastovų bendradarbiavimą. Zahvaljujem povjerenice na ovoj e, kontinuiranoj suradnji. Želi bismo vam zahvaliti što ste uzeli u obzir našu inicijativu na e, temeljem koje je ovo godina borbe protiv nasilja protiv žena. Drago nam je što su s nama i predstavnici nacionalnih parlamenta. Pozivam sve da udržimo snage da radimo na istim ciljevima. Ratifikacija Istanbulske konvencije je jako važna. 14 država članica još nije ratificiralo ovu konvenciju o borbi protiv nasilja protiv žena i mi e, željno iščekujemo i paket e, iz travnja o ravnoteži poslovnog i privatnog života i ostale mjere. Zahvaljujemo na suradnji. Idemo dalje. E, galėdama šiandien pasveikinti tikrai kelias nepaprastas moteris. Meni je drago što mogu pozdraviti ovdje e, vrlo ugledne žene, naše posebne gošće koje su bile ljubazne i prihvatile našu, naš poziv. Kao prvo želim e, vam predstaviti gospođu Mikel Jean koja je glavna tajnica međunarodne organizacije frankofonije. Ona je rođena na Haitiju, pobjegla je od diktatorskog režima i emigrirala u Kanadu sa svojom obitelji. Za vrijeme studija gospođa Žan je radila u Quebecu u skloništima za žene izložene nasilju i aktivno je pridonjela uspostavi mreže za hitne slučajeve mm, ona je kasnije postala vrlo ugledna novinarka i snimateljica dokumentarnih filmova i osim toga e, bila je 27. guvernerka Kanade. Izvolite. Merci, e, merci infiniment Hvala vam, Beskreno vam hvala na ovoj dobrodošlici koja je uistinu topla. Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, Zaista vam zahvaljujem e, vrlo iskreno na dobrodošlici koju ste mi ukazali. Zaista pozdravljam ono što ste rekli. Bili ste vrlo jasni i vrlo ste točno opisali situaciju, poziciju žena u svijetu. E, gospođo e, predsjednice odbora za ravnopravnost e, spolova i prava žena, pozdravljam i zahvaljujem i vama. Uvaženi zastupnici, gospodo i gospođe veleposlanici, dame i gospodo, dragi prijatelji. Na samome početku dozvolite da vam kažem koliko mi je zadovoljstvo, ali pravo zadovoljstvo što se nalazimo ovdje e, u Europskom parlamentu gdje se križaju putovi i jezici. Mislim da za nas koji branimo višejezičnost kako bismo dali e, snažniju poziciju raznolikosti i omogućili ljudima da se osjećaju uključenima, da je to zaista nešto što je pravi primjer međunarodne demokracije. Što se tiče ove važne teme koja nas je danas okupila, željela bih reći sljedeće. Dok vam se obraćam, Cijelo vrijeme mislim, cijelo vrijeme u ovome trenutku imam u glavi sve one žene, sve one djevojčice koje često srećem, s kojima razgovaram u svim zemljama koje posjećujem na pet kontinenta. Evo, u proteklih nekoliko dana bila sam u Džibutiju, bila sam u Nigeru, bila sam u Burkini Faso. I evo me sada ovdje pred vama kako bi ih među ostalim svjedočila. Svjedočila o stvarima i ispovijestima žena koje sam čula koje sam čula, to su priče koje su vrlo često zaista dirljive, e, koje su nažalost prepune nasilja i primjera u kojima se krše njihova temeljna prava i to na svakodnevnoj e, bazi. A istovremeno morate vidjeti koliko su one velikodušne, koliko su marljive, koliko su e, sebe dale u to da reagiraju, da riješate svakodnevne situacije i da pomiču granice. Uvijek je iznova impresivno vidjeti koliko i na koji način usprkos svim preprekama žene stvaraju, proizvode, inoviraju, izumljuju i koliko se bore, koliko se daju, u potpunosti daju kako bi zaštitile svoje interese ulažu svu svoju energiju, svu svoju snagu kako bi zaista dovele do promjena, što je nešto što moram priznati zaista predstavlja divan primjer. Međutim, to je vrlo često pocijenjeno, a neki to čak nažalost i preziru. Žene koje su ovdje znaju da biti žena bilo gdje je zapravo predstavlja stalnu borbu, a u određenim regijama u svijetu to je čak i točnije nego možda ovdje treba imati na umu sve one žene koje su jednostavno ostale po strani u jednom neformalnom sektoru, koje su zapravo negdje u nekim prostorima gdje su u potpunosti nevidljive, koje nemaju pristup zdravstvenoj skrbi, socijalnom osiguranju, čiji se rad ne priznaje. 85% radnika zaposlenih u neformalnim sektorima zapravo su žene. Treba dakle učiniti sve što je u našoj moći kako bismo uistinu tim ženama omogućili da im se plati za njihov rad i kako bi se uzelo u obzir da su one te koje ponekad zapravo gotovo 100% osiguravaju potrebnu skrb svojim obiteljima i brinu se o njoj. Imajmo na umu Afriku, Aziju i Pacifik, Indijski ocean, sve je tamo puno žena eh, koje koje također na svojim plećima nose Europu, to možemo reći. To su poljoprivrednice, to su radnice, to su umjetnice, to su žene koje stvaraju i one su te koje svojom snagom održavaju svoja svoje obitelji, svoja kućanstva na životu i vrlo često ne mogu ni na koga računati osim na sebe same kada se radi o energiji, o hrabrosti, o uponosti jer još uvijek u 21. stoljeću one nemaju pravo niti na imovinu, niti na novac. Nikakvo formalno financiranje, nemaju pravo na izobrazbu koja bi im omogućila da na neki način učine svoja postignuća trajnima, koja bi im omogućila da uđu u proizvodnju, u da postanu sastavnim dijelom održivog razvoja. Međutim, sve studije, usprko svem ovome, pokazuju da je svjetski prosperitet zapravo u rukama žena. Dakle, kako? Kako možemo tolerirati da deseci milijuna žena u svijetu još uvijek ne mogu ići u školu? kako zapravo možemo prihvatiti da nemaju pristup srednjoškolskom obrazovanju niti visokoškolskom obrazovanju ta diskriminacija koja se odvija u naše doba nešto je što zapravo možemo reći kuje sudbinu e, djece, djevojčica i žena koje vrlo često moraju se i prisilno udati već s 10, 12 ili 15 godina. To je diskriminacija koja je vrlo prisutna u naše doba i zapravo dovodi do regresije velikog broja žena. Ta diskriminacija je također nešto e, što ojačava različite predrasude i seksističke stereotipe. Imajmo na umu da bez političke volje i to snažne političke volje da od ovoga trenutka s riječi prijeđemo na djela jer gledajte riječi su lijepa stvar, naslušali smo ih se, ali zaista trebamo imati volju prijeći s riječi na djela bez stvarne volje da žene uistinu učinimo e, ravnopravnima muškarcima na svim razinama, bez volje da slomimo stereotipe i da radimo na razvoju mentalnog sklopa, nećemo ostvariti ono što želimo. Dakle, imamo 13 godina da ostvarimo održive, ciljeve održivog razvoja ali činjenica jest da to nećemo uspjeti e, učiniti ako nastavimo ovim tempom 22 e, godine nakon donošenja akcijskog plana iz Pekinga. Dame i gospodo, ja mislim da prije svega svi mi ovdje trebamo pomoći smanjiti prepreke. Na nama je da pokrenemo stvari, da jednostavno mijenjamo mentalni sklop, e, da i mi žene e, stavimo u prvi plan naše vrijednosti i da omogućimo ženama diljem svijeta da preuzmu zadaće i odgovornosti na koje imaju pravo. Jednu stvar znamo sasvim sigurno, nema više vremena za gubljenje vremena. Neki bi željeli da povjerujemo da je status quo zapravo napredak. Znamo da određene e, države čak donose zakone koji pokušavaju smanjiti prava žena do kojih se tako teško došlo. I upravo zato mi žene moramo se ujediniti, moramo si postaviti prioritete kako bismo djelovale i izborile se za naša prava. Trebamo zaista zadržati taj status nužne budnosti i trebamo zaista znati da stvar je hitna. Hitno se stvari trebaju mijenjati. Ja se obraćam i vama gospodo. Sasvim sigurno mislim da se inteligencija muškarca mjeri i njegovom spremnošću da stane uz bok ženama koje se bore za svoja prava. To je za mene pametan muškarac. Da, jer gledajte, mislim, suprotno tome je zapravo nešto što nije stvar zdravog razuma, to je nelogično. Bilo kakav suprotan stav tome jednostavno se ne može obraniti. E, gospodine predsjedniče parlamenta, gospođo predsjednice odbora za e, ravnopravnost spolova i prava žena. Čestitam vas, e, vam na ovoj inicijativi u kojoj sudjelujemo zajedno. I zaista želim još jednom reći da mi je jako drago što se imam prilike prvi puta obratiti ovome skupu na ovome izvadenom sastanku odbora i na međuparlamentarnom sastanku u svojstvu predsjednice Međunarodne organizacije za frankofoniju. Naime, činjenica jest da e, postoje snažne međusobne veze između naše organizacije i Europske unije. Radi se o partnerstvu koje je među ostalim osnaženo sporazumom koji je potpisan u studenom prošle godine na Madagaskaru na sastanku na vrhu šefova država i vlada frankofonih zemalja. Ja sam danas ovdje kako bih bih vam rekla da je moja organizacija spremna s vama udružiti snage kako bismo zajedno i to je važno reći, žene, muškarci, lokalne i nacionalne vlasti, organizacije civilnog društva, kako bismo zajedno djelovali. Kako bismo zajedno djelovali da stanemo na kraj kršenju prava žena. Kako bismo učinili da žene prestanu biti žrtve, kako bi žene prestale biti žrtvama diskriminacije koja ih sprečava da imaju pristup obrazovanju, koja ih sprečava da imaju pristup e, radu i koja ih sprečava da imaju pristup e, mjestima na kojima se donose odluke. Paritet je važna stvar u svim gospodarskim granama. Zajedno se moramo boriti protiv stereotipa koji postoje zato što znamo da žene uistinu e, zbog tih stereotipa teško žive u, e, iako se ponekad zapravo radi o ženama koje žive u društvima u kojima su u kojima je status prava žena već dosta evoluirao pokušajmo potaknuti države da donesu hitne mjere koje omogućuju da žene efikasno i sigurno mogu imati pristup obrazovanju Stavimo u prvi plan one koji se bore za to. Ne dajmo prostora onima koji bi u ime kulture ili vjere željeli ukinuti e, teško stečena prava. Jer zaista e, moramo se suprotstaviti onima E, koji dovode u pitanje univerzalnost onih načela koji služe, onih načela koja služe kao obrana čovečanstvu. Zaista vam želim reći da možete računati na Međunarodnu organizaciju za frankofoniju možete naravno računati na to naše iskustvo koje imamo na pet kontinenata, već više od 20 godina aktivno radimo na pitanju zaštite prava žena i postizanju e, neovisnog statusa žena u gospodarskom smislu, ali isto tako sudjelovali smo u nizu aktivnosti koje su bile usmjerene na suzbijanje nasilja nad djevojčicama, djevojkama i ženama. E, kontaktiramo sa svim instancama, sa Ujedinjenim narodima, drugim međunarodnim organizacijama, e, gdje god se pojavimo, nastojimo na našem jeziku koji je zapravo obilježe naša organizacija, predstavlja poveznicu sa drugima, govoriti o ovim problemima i kao što sam već ranije rekla, e, jezična raznolikost nešto je što nas samo obogaćuje. Mi sustavno uzimamo u obzir u svim našim programima izazove ravnopravnosti muškaraca i žena, neovisno o tome radilo se o našim mirovnim programima, našim programima usmjerenima ka razvoju demokracije, našim obrazovnim programima, strukovnim programima, e, programima sveučilišnog obrazovanja, onima koji se bave kulturološkom i jezičnom raznolikošću, neovisno o tome radilo se o programima koji su usmjereni na pravičan i održivi razvoj i rast. U svim tim područjima mi smo omogućili tisućama žena da se ostvare, da se probude i uistinu da ostvare veze i da e, počnu raditi u sektorima koji su im bitni. U subsaharskom području, kao i na području Indije, velik je napredak postignut u smislu poduzetništva žena, tako što smo primjerice osnovali različite centre za poduzetništvo, neke vrste poduzetničkih inkubatora, koji zaista predstavljaju dodanu vrijednost u tom e, području. I vidimo sada već prve rezultate tih programa. I svi ti rezultati jasno nam pokazuju da vrijedi uložiti u ljudski kapital. To je ono što nas vuče naprijed, što dovodi do rasta i to je ono što zapravo omogućuje da izvučemo najveću korist iz tih novih tehnologija zahvaljujući kojima smo revolucionarizirali način proizvodnje, e, način potrošnje. To nam omogućuje da ciljamo više da si zapravo eh, jednostavno izbrišemo sve granice i da odmah eh, vidimo eh, u smislu uloženog povrat koji se očituje prosperitetom cijelog čovečanstva. Zaista želim s vama podijeliti neka iskustva. Naime, kad vidite što se događa na terenu, zaista se radi o poduzetničkim primjerima koji predstavljaju plodno tlo za daljnji rast i primjerima koje treba umnožavati. Žene su već mnogo toga E, napravile. Mlade također treba uključiti i sve pokazuje da smo u pravu kad to kažemo. Pogledate li studije i istraživanja koje su proveli OECD ili druge međunarodne e, organizacije, e, svi rezultati pokazuju da treba uložiti u gospodarske inicijative kojima su na čelu žene, kojima su na čelu mladi. Učinite to i odmah ćete vidjeti izravni učinak na rast odmah ćete vidjeti da za održivi razvoj čovječanstva, za odgovoran razvoj, za jačanje gospodarstava e, zemalja i poraz BDP-a treba djelovati na taj način. E, bilo kakav suprotan stav jednostavno nema smisla. Sve financijske institucije koje oklijevaju ulagati u gospodarske inicijative žena, kažu ma ne, to je rizično, ne znaju one to, bolje da idemo negdje drugdje. Ne. Želim im reći, Mnogo je veći rizik ne činiti to, ne ulagati u e, projekte kojima su načele žene, jer to je ono što koči stabilnost, to je ono što omogućuje da se potkopava e, vrlo važan faktor stabilnosti u svijetu. Dame i gospodo, e, zastupnici u Europskom parlamentu, zaključno bih vam željela reći koliko je vaša uloga nužna, ali zaista nužna. Jedan od vaših e, prioriteta, odnosno jedna od vaših zadaća, jest glasanje o proračunu Europske unije. Spremna sam se danas okladiti s vama da ako se mobilizirate za potpunu integraciju žena e, u gospodarski svijet, ako to sustavno primjenjujete u gospodarskim i financijskim inicijativama Europske unije, u sporazumima o suradnji i razvoju, vidjet ćete pozitivne rezultate, jer mi više nemamo vremena za gubljanje vremena. Radi se o ambicioznom cilju, to je istina, ali taj cilj je i tekako ostvariv. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Zahvaljujem pasiekti lyčių politikoje, Zahvaljujem gospođe Mikael Žan koja je jasno rekla da trebamo raditi zajedno. Želim zahvaliti gospodinu Tajaniju, predsjedniku Europskog parlamenta koji nažalost mora sada otići jer ga čeka drugi sastanak, ali hvala lijepo što ste došli. Mėly kolegos, mėly mūsų sustikimo e, dalyviai. Uvaženi kolege i sudionici, zastupnici i gosti, nastavljamo sa našim radom, a sada dajem riječ gospođi Vandana Šivi, autorici, aktivistici i pionirki, e, znanstvene savjetnici i majci. Gospođa Vandana Šive, indijska e, E, socijalna aktivistica, e, bavi se fizikom, e, utemeljila je Zakladu za znanost, tehnologiju i na prirodne resurse, smatra se ekofeministicom i smatra da su ta dva pokreta međusobno povezana i također vjeruje da ovaj isti pogled na svijet koji uzrokuje kvarenje okoliša i pravde također uzrokuje mušku dominaciju i uzroke neravnopravnosti žena. Doktorica, doktorice Šiva, izvolite. Thank you very much, Madam Chair and the Commission. Hvala, predsjednice, e, povjerenice i svima. Želim doista sretan dan žena i to ne samo ženama, nego i svima, a posebice svim muškarcima, kako bismo svi e, bili više svjesni onog ženskoga, odnosno onog e, osjećaja suosjećanja, jer e, to nije biološka vrijednost, nego kulturološka vrijednost koja se kultivira kao i nasilje i mržnja. I to je nešto što se doista dominira našim vremenom. Treba nam više ljubavi, više suosjećanja. Dakle, kada govorimo o gospodarskom jačanju žena, ključno je pitanje što je gospodarski, što je ekonomija. Ekonomija zapravo proizlazi iz iste riječi ojkos iz koje dolazi ekologija, a radi se o upravljanju kućanstva, domaćinstva, našeg doma e, u kojem živimo kao i planete koju nam je Gaja stvorila. Ekologija je znanost i u tom smislu žene su, bile su i biti će temelj stvarnog gospodarstva realne ekonomije, ali mi smo stvorili, odnosno konstruirali drugačije ekonomije koje su svjesne, e, koje su slijepe prema stvarnoj e, proizvodnji onoga što nas održava na životu. Neću vam sada iznositi brojke jer nemam vremena, ali e, brojke su najjasnije. Priroda je najjača, zatim žene. I Postalo nešto što se zove tržišnim gospodarstvom, ali kada osam muškaraca kontrolira pola cijelog e, bogatstva zemlje, teško da je to gospodarstvo i tržište. E, bilo radilo se oko 388 milijardera e, prije par godina, 177 2011 prošle godine 62 milijardera, to je već jako malo i sad je sve palo na 8 i sada u ovom trendu kako zapravo možemo stvoriti ravnopravnost u sustavu koji je esencijalno i trinzično toliko nejednak da sve više i više ljudi izgurava. I to sve stvara ovo nezadovoljstvo i nasilje kojem ga smo svjesni u našim vremenima. Jer ekologija i ekonomija potječu iz istog korijena. Upravo zato ja definitivno ne želim e, ravnopravnost na mrtvom planetu, a to je ono prema čemu jurimo. Pogledajte samo e, klimatske promjene, e, dezertifikaciju, krizu sa vodom, suše koje uzrokuje suša i klimatske promjene, sve to govori o tome da žene sve dulje i dulje moraju hodati do vode. E, mislim, 10 milijardi žena e, svaki puta hoda sve dalje, a to je e, Pogledajmo, u miru vrste, širu se otrovi i toksične tvari i e, prije 52 godine to je bila Rachel Carson koja je pisala uh, e, Sun Prayer ili žene koje su pisale nakon Černobila u Europi ili u mojoj ženi e, žene koje grle drveće, a to sam i ja počela prije 45 godina kako bi e, se zaštitila zemlja dok se o, o, o daje moć ženama. Mi naime mislimo da se moć daje od nekoga. Mislim, moć je dominiranje nad nekime. Međutim, postoji moć i u kreativnom, nenasilnom obliku, a to je ženska moć. Mi u mojoj civilizaciji imamo za to riječ, to je šakti. Šakti kao moć svemira koja je zapravo ženska moć, ženska sila, snaga u svemiru. I mi smo dio toga. I sve to ponovno vidi posebice u vremenima dubokih kriza kao što je vrijeme u kojem sada živimo. To je vodstvo žena koje pokazuje to malo svjetlo na kraju tunela, male usmjerenje na pravom putu. Mi smo stvaratelji stvarnog e, bogatstva, stvarne dobrobiti. To nije novac. E, riječ wealth, dobrobit, e, dolazi ne upravo od dobrobiti E, ljudi, a to je nešto što uglavnom stvaraju žene, e, znači rast u očajnim okolnostima. Ja sam, na primjer, radila, na primjer, studiju o tome kako programi strukturne prilagodbe i štednje još više opterećuju žene, kada rade pet ili šest, šest radnih mjesta kako bi uh, omogućile svojim obiteljima da prežive. Dakle, mi prije, prvi, prije svega moramo Uh, ukloniti ovaj proces kojima se moć oduzima ženama, ovaj proces disempowermenta. I dok to ne učinimo, nećemo moći omogućiti ženama da usvoje moć i da ju doista izraze. A drugo, trebamo vidjeti koje je doprinos žena i učiniti ih vidljivima, znanje, produktivnost. I uglavnom ono na čemu sam ja eh, radila upravo je eh, u svojem radnom životu je pokušavala sam to osvijestiti. Pogledajte te fiktivne e, o granice koje se stvaraju. Na ako se kaže, ako proizvodite ono što konzumirate, ne proizvodite. Znači, većina onoga što žene proizvedu zapravo se konzumira. Znači, rade na poljima jer su većina poljoprivrednika žena koje osiguravaju hranu na stolu. 75% E, ekonomije hrane rade žene i sjeme, ekonomija sjemena također uglavnom je rukama žena. Dok nam, e, dok nam to ne oduzme, ali to nećemo dopustiti. Također e, radi se sa Europskim parlamentom da se, o, da se spriječi oduzimanje prava na basmati recimo <laughs> rižu E, naime, ja sam, ja, imam e, iz fizike, e, doktorat iz fizike o u kvantnoj teoriji, e, ali najviše doprinosa ovom svijetu mogu reći daju žene kojima treba prepoznati njihovu produktivnost i kreativnost. Te na posljedku, ova posljednja stvar, to je djelovanje zajedno. Mislim, zajedničko djelovanje nije pa, patroniziranje i gledanje s visoka, nego osjećaj dubokog poštovanja i jednakosti. Znači djelovati zajedno, znači zajedno raditi na zajedničkom dobru i povrat naših zajedničkih e, korijena, onome što nam daje priroda, naše rijeke, šume, sjeme, atmosfera. Atmosfera i klimatsko zagađenje ja vidim kao e, e, okruženje našeg ekološkog E, zajedničkog nasljeđa. Sada imamo skupinu zagađivača koji nam to zagađuju. Ali postoji zajednička druga nasljeđa kao obrazovanje i zdravlje bez kojih ne možemo e, imati društvo u kojemu se može živjeti. Upravo zato ta privatizacija zajedničkih dobara stvara e, ograde iz kojih smo mi isključeni. I na kraju zajedničko nasljeđe i zajedničko dobro demokracije je nešto što je e, što je sada ugroženo. I kako bismo zajednički djelovali moramo shvatiti e, koji je ovaj temelj zajedničke demokracije, a ne privilegirane demokracije. A ta zajednička demokracija je demokracija zemlje za sve živa bića. Kako možemo E, nastaviti mit da je priroda mrtva tvar za eksploataciju. Kad znamo da postoji 300 milijuna vrsta koje s nama dijele ovu planetu i daju hrpu onoga što nam je potrebno. Mislim, ja radim e, puno u području hrane. Naprimjer, inteligencija bakterija u našim crijevima je temelj našeg zdravlja, a to znanost tek sada otkriva. I organizmi u tlu su uzrok e, fertiliteta zemlje i sada mi ubijamo to što stvara e, fertilitet našeg planeta, što stvara život na našem planetu. Osim toga mi pretpostavljamo da rast postoji samo kada se eksploatiraju žene i društva. I mislim da je vrijeme zato da povratimo svoju, vlast, svoju istinsku humanost kao e, nekoga ko e, inhabitira ovaj planet. Kada pogledamo povijesnu evoluciju, mi bismo sada mogli e, doći do, e, do faze e, gdje na, na našoj planeti neće imati mjesta za našu vlastitu vrstu i više ćemo biti dogurani do takvih granica da ćemo moći samo živjeti u nasilju. Pogledajte samo Meksiko. Nakon uništenja cijelog gospodarstva jedna trećina gospodarstva u e, Meksiku je kriminal i otmica žena. To ja sam vidjela i u vlastitoj ženi gdje raste nasilje prema ženama i vidjeli smo da e, se to događa e, u našim društvima. I doista mislim da ženama ne treba neko dati vlast i vratiti moć, nego žene trebaju preuzeti novo vodstvo, ne za svoje E, same za svoje, e, za sebe, nego za dobrobit jednog čovječanstva na jednom planetu. Za to žene imaju potencijal. I ako imamo žensku budućnost, imati ćemo budućnost e, kao vrsta. Ako ne uspijemo, možete biti sigurni da naša vrsta neće moći preživjeti na ovom lijepom planetu. Ačiū. Pone daktare Vandana Šiva, iš tikrųjų... Hvala gospodžiai doktorice Šiva. Ispravno ste rekli da znanje i kreativnost žena ne poznaje granice i to je svakako istina i zahvaljujem vam e, vaš govor e, doista e, dobio ovakav topli pljesak jer smo shvatili da poruka koju šaljete je toliko važna. je a sada dajem eh, gospođi Ali, Ali, Ali Eliasiru, eh, zamjenici direktora regionalnog ureda za Europu i Središnju Aziju Ujedinjenih naroda. Ujedinjeni narodi su jedno od naših najbližih eh, i najbližih partnera, pa evo izvolite, gospođa Sir. Predsjednice, povjerenice, kolege, aktivistice, zastupnici, e, zastupnici nacionalnih parlamenta, dame i gospodo. Doista mi je zadovoljstvo danas se e, zajedno s vama slaviti Međunarodni dan žena. U Ujedinjenim narodi doista cijena je mogućnost da budemo predstavljeni na ovom događanju, događanju koje je povezano sa mnogim proslavama Dana žena koje se održava globalno pod temom žene u promjenjivom svijetu rada i tako dalje. Također, doista cijelimo, cijenimo napore Europskog parlamenta što poziva parlamentarce diljem svijeta na ovu ključnu raspravu o ekonomskom osnaživanju žena. Svake godine podsjetimo se koliko smo napretka postigli od kada je nacionalni dan žena 1909. proslavljen u Njorku kako bi se proslavile žene koje su se borile za bolje radne uvjete. A kako je 1911. prvi puta e, slavljen e, dan e, žena na međunarodnoj razini. Međunarodni dan žena povod je za proslavu, ali i za postavljanje političkih zahtjeva na prava, za pravima, kao što je, na primjer, pravo glasa, pravo na jednaku plaću, dostojnu uvjete rada ili na dostojanstveni život. I ovdje smo sada zapravo zbog neumorne borbe generacije žena, također i muškaraca koji su e, podopirali marš prema jednakosti. Više od e, stoljeća kasnije mnogi zahtjevi koji su postavile te žene su ostvareni i zahvaljujući njima neke su ovdje danas kao zastupnice u parlamentu. Ali dok slavimo e, teško izvojevane postignuća Moramo prepoznati izazove s kojima se i dalje suočavamo e, sa kao i nejednakost, nepravdu i nesigurnost s kojima se suočavamo. Neke od najočitijih su u gospodarskom životu. žene provode 52% svoga rada na svijetu, ali iako žene rade više sati od muškaraca, puno manje dobivaju u smislu e, vlasništva nad imovinom i prihoda. Postoji također i golemi jaz između spolova, a žene također su mnogo vjerojatnije da će završiti u siromaštvu u starosti. Stoga ne iznenađuje što je tema Međunarodnog dana žena upravo usredotočena na žene u promjenjivom svijetu rada, što je i tema dolazeće 61. sesije Komisije o statusu žena u Njorku sljedeće godine. E, sljedećeg tjedna, oproste. Dakle, što učiniti? 2015. zemlje članice UN-a usvojile su ciljeve održivog razvoja, a ti ciljevi daju nam konkretne ciljeve koje treba postići do 2030. i daju nam smjernice o tome što trebamo učiniti kako bismo osigurali da žene postignu stvarnu ravnopravnost u ekonomskom, socijalnom i političkom životu. Također e, imamo i okvirni e, okvir nacrta odluka za dolazeću sesiju Komisije o statusu žena e, uz potporu izvješća Niko ne smije zaostati koji je objavio panel glavnog tajnika un o osnaživanju žena. Taj panel koji je prvi te vrste uspostavio je glavni tajnik kako bi se osiguralo vodstvo i mobiliziralo konkretno djelovanje u zatvaranju jaza e, između spolova koji postoje među svijeta. Inauguralni sastanak ovog panela bio je tijekom 60. E, sjednice Komisije o statusu žena u ožujku 2016. a od tada održana je serija, serija regionalnih konzultativnih e, sastanaka, uključujući i u Briselu prosincu prošle godine zajedno s Europskom komisijom. Prvo izvješće panela daje preporuke za ključna djelovanja koje mogu poduzeti vlade, privatni sektor, UN i drugi dionici, a kao i e, političke smjernice za postizanje ciljeva u okviru održivih, e, ciljeva održivog razvoja. Osim toga, panel na visokoj razini e, identificira sedam pokretača osnaživanja ekonomskog žena. Prvo, E, borba protiv različitih normi i pozitivnih e, e, modela, pravna zaštita i reformiranje diskriminatornih zakona, prepoznavanje, smanjenje i redistribucija neplaćenog rada i skrbi, izgrađivanje digitalnih, financijskih i imovinskih temelja, promjena poslovne kulture, poboljšanje praksi u javnom sektoru, zapošljavanje u javnoj nabavi, kao i jačanje vidljivosti, kolektivnog glasa i predstavljanja žena. Panel na visokoj razini objaviti će drugo izvješće tijekom dolazeće sjednice rada Komisije o statusu žena u kojemu će makroekonomske politike koje su identificirane kao još jedan pokretač, na temeljem brojnih konzultacija koje su do sada održane. Postoji globalno potreba za fiskalnim politikama koje će biti prilagođene e, e, potrebama e, spolova i e, uzimati ih u obzir. Znači UN naglašava transformativno financiranje kako bi se podupirali okviri fiskalnih politika koje će govoriti o jednakosti žena, osnaživanju žene, i održivosti. I zapravo postignuti određeni konsenzus i dalje se izgrađuje onome što treba učiniti. Kao što znadete, Ciljevi državog razvoja primjenjuju se na sve zemlje diljem svijeta i mislim da se svi slažemo da osnaživanje žena ekonomski ne samo da nije završeno u zemljama o razvoju, nego u mnogim područjima svijeta, uključujući u Europskoj uniji, također nije. Dakle, ako se složimo oko onoga što treba učiniti i tko bi to trebao učiniti, trebamo odgovoriti na pitanje kako to učiniti. I mislim da će to biti temelj naših rasprava u radionicama danas poslije podne. Kako dakle internalizirati ciljeve održivog razvoja, kako tvoriti učinkovitija partnerstva, kako ubrzati pozitivne promjene koje želimo postići. Ja sam ovdje s vama i predstavljam UN žene, posebice Regionalni ured za Europu i Središnju Aziju, regiju veliki, od velike geopolitičke važnosti, gdje je e, važno da se UN e, žene uključe E, kako bi se borilo protiv visoke nezaposlenosti žena i opterećenosti žena plus e, loših uvjeta u uvjetima slabog e, oporavka i stereotipa. Mandat un je univerzalan i radimo na osnaživanju žena na razne načine sa mnogim partnerima u i izvan sustava Ujedinjenih naroda. Nešto od, nešto od onoga E, što radimo je zagovaranje na razini politika, nešto koordinacija, posebice u okviru sustava UN-a i također radimo i na programskoj razini u mnogim zemljama. E, stvaramo partnerstva sa vladama, e, udrugama civilnog društva, regionalnim i međunarodnim organizacijama. Želio bih nešto reći o cilju 5.0, ciljeva održivog razvoja, koji se obraćaju svima nama, za uklanjanje diskriminacije protiv svih žena i djevojaka posvuda i time se, tu se prepoznaje da je pravni okvir pravi alat za jačanje ravnopravnosti žena. Treba raditi na, e, i to radi UN, na mijenju zakonodnog okvira u tom smislu. Nedavno smo pokrenuli zajedničku inicijativu sa međuparlamentarnom parlamentarnom unijom koja se zove Roadmap za e, ravnopravnost 2030. kako bi se e, uklonili ili popravili diskriminatorni zakoni i provele e, zakonodavne reforme za, ženska prava. 150 zemalja danas još imaju e, zakone koji su diskriminatorni prema ženama u svim područjima, uključujući obitelj, nasljeđe, vlasništvo i kontrolu nad zemljom i drugim resursima do 2030. nijedna zemlja ne bi trebala imati zakonodavstvo koje je diskriminatorno prema ženama. Podopiramo aktivnosti koje pomažu ženama sudjelovati u gospodarskom životu na istoj razini s istim pravima kao i muškarci, a posebice e, najosjetljivije e, ekonomske žene i najsiromašnije. Naši programi e, se protežu od stvaranja lanaca vrijednosti do obuke žena za poduzetništvo, podupiramo zadruge, pomožemo ženama da dobiju kredite, e, potičemo e, odgovorne e, politike javne nabave, zelenu poljoprivredu i tako dalje. Još jedno je ekonomija skrbi. Naime, održivi cilj pet ima jedan od ciljeva da se prepozna i valorizira neplaćeni rad u kući pružanjem javnih usluga, infrastruktura te, te politike socijalne zaštite te promicanjem zajedničke odgovornosti u obitelji i domaćinstvu. Znamo da Europska unija sada radi na predlogu za boljoj ravnoteži radnog života i privatnog života i samo možemo pocrtati e, koliko je to važno. Trebamo poticati pozitivne razmišljanje i praktične aranžmane na radnom mjestu koje podupiru ravnopravnost za žene i trebamo okončati radnu kulturu koja kažnjava muškarce i žene što uzimaju e, slobodno da se bave obitelji ali moramo e, ostvariti i više od samo praktičnih aranžmana na radnom mjestu i izmjeni radne kulture. E, što se tiče komisije o statusu žena u nacrtu zaključaka, govori se i o stvaranju socijalne infrastrukture skrbi, jer neplaćeni rad žena je najveći prepreka pristupu tržištu rada na istoj e, razini kao i muškarci. Znači moramo početi raditi na nove načine kako bismo stvorili bolju sutrašnjicu. Veselim se našoj raspravi diljem, e, tijekom cijele naše rasprave o tome kako to ostvariti. Kao što kaže naš izvršni direktor, u ovoj kompleksnosti postoje e, velike, ali jednostavne promjene koje treba e, provesti. Djevojke moraju biti slobodne da rastu na isti način kao i dječaci, a prilagodbe moraju se E, vršiti na svim stranama kako bismo povećali broj ljudi koji rade u poštenim uvjetima rada, kako bi sve to bilo inkluzivno i kako bi e, prednosti dolazile u jednakom svijetu u okviru naše agende za održivi razvoj 2040. Zastupnici parlamenta imaju ključnu ulogu u ostvarivanju tih promjena kako bi ova ambiciozna agenda održivog razvoja postala stvarnost i kako nitko ne bi morao zaostati ili bio prisiljen zaostati. Zahvaljujem. Ali aš... Hvala, gospođo Alija Eliasir. Drago mi je da ste naglasili da imamo još dosta pred sobom u buduće i da, kako bi se to osnaživanje E, žena doista i dogodilo. U ime našeg odbora zahvaljujem vam e, na ovom govoru o jednakim prilikama. Zahvaljujem svima, svim našim govornicima i mislim da smo danas saslušali vrlo zanimljive i važne govore koji predstavljaju dobar temelj današnjim raspravama. Što se tiče našeg danja grada, podijelit ćemo se u pet radionica. Tih pet radionica bit će održano u dva kruga, znači zastupnici nacionalnih parlamenta morali su se unaprijed javiti za jednu od tih pet radionica, a zastupnici Europskog parlamenta slobodni su otići i pohađati, odnosno bilo koju od tih radionica znači po svom odabiru. Želim vam uspjeha u radu radionica, a želim vas obavijesti isto tako nakon radionica da ćemo vas otpratiti u restoran e, za zastupnike gdje će biti održan večernji dio programa i sutra u 9 ujutro nastavljamo. Radionica broj 2 koja se zove globalne perspektive sloboda od nasilja i osnaživanje održat će se u ovoj konkretnoj prostoriji nakon vrlo kratke stanke. Sad ću dati riječ gospođi Anni Marije Koraci Bild koja će predsjedati tom radionicom broj 2. Druge radionice održat će se u drugim prostorijama. Možda su te prostorije čak i dosta daleko od ove jer je Europski parlament doista golema zgrada i naši će nas, vas djelatnici, e, odpratiti do tih prostorija kako biste ih lakše našli, Dakle, imat ćete nekoliko minuta kako biste uspjeli doći do prostorija u kojima se održavaju vaše radionice. Zahvaljujem.